Please be seated. Good morning everybody. Dobro jutro svima. Kao prvo, želim dobrodošlicu na ovom zajedničkom sastanku i to čak tri odbora. Odbora za vanjske poslove, za razvoj, te uh, Libea, dakle našeg odbora. Dakle, s nama su, e, su predsjednik odbora AFED, gospodin e, David McAllister, Tobias Tobe iz odbora DEVE i ja. I zajedno ćemo predsjedati ovim odborom. No, krenimo od početka. Najprije ćemo osvojiti, usvojiti e, dnevni red i nakon toga uobičajene obavijesti. Dnevni red. Imamo nekoliko promjena točka broj 4, izlaganje e, Europske službe za vanjsko djelovanje i UNHCR. E, umjesto njih će govoriti gospodin Michael Keller, on je zamjenik e, glavnog direktora opće uprave za, za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć. Zatim točke 10 i 11, e, zaključenje protokola između Europske unije, Švicarske te Liechtensteina, te e, protokol između Europske unije, Islanda i Norveške o mehanizmima e, za ispitivanje zahtjeva azil koji je podnesen u zemlji članici ili u Švicarskoj, te o pristupu Eurodanku, te su točke odgođene. Eto, toliko o izmjenama dnevnog reda. Što se tiče prijevoda, imamo prijevode na sve jezike osim na irski i na hrvatski. Prijevod na hrvatski ipak ide unatoč tome što je rekao predsjedatelj. E, zatim preporuke koordinatora, podržat ćemo ih imenovanje izvjestitelja Tomas Zdehovski je izvjestitelj za sporazum između Europske unije i Japana za PNR, te Anthony Cook je imenovan za, kao izvjestitelj za prijedlog o sklapanju sporazuma između Europske unije i Bjelorusije. Zatim, izvjestitelj za mišljenja Roberta Mecola je zadužena za mišljenja o davanju razrješnice i za to za čitav niz e, razrješnica. A ako se slažete, te su preporuke usvojene. Zatim imamo i nešto o delegiranim i provedbenim aktima. U ovoj zajedničkoj raspravi sa e, odborima AFET e, i DEVE E, govorit ćemo o instrumentu Europske unije za Tursku te situacije e, sirijskih izbjeglica u Turskoj. Čutit ćemo izlaganja Maceja Popovskog. On je glavni direktor glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o priširenju. Te čućemo gospodina Kellera. On je e, predstavnik glavne uprave za e, humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije. Krenut ćemo sa razmjenom mišljenja i nakon toga ćemo u 10 sati razgovarati sa grčkim ministrom. On će nam govoriti o situaciji s migracijom na grčkim otocima koja je itekako zabrinjavajuća. S nama će biti, s e, k nama će u 10 sati doći gospodin Kriso Kodinis. Zatim u 11 sati ćemo razgovarati o provedbi izjave Europske unije i Turske o situaciji na grčkim otocima. No prije nego što krenemo, ja predlažem da su predsjedatelji, gospodin McAllister, predsjedatelj odbora AFET, te gospodin Tobe, predsjedatelj odbora DEVE, ako žele s nama podijeliti nekoliko riječi, da mm, to učine sada. Izvolite, imate riječ. Hvala ti Juan Fernando, dobro jutro svima. Budući da malo kasnimo, bit ću vrlo kratak. Želim samo reći da mi je drago da ova praksa zajedničkih sastanaka odbora o vanjskim problemima nastavlja, da se ta praksa nastavlja Mm, kao što ste sami rekli, jako je važno da ne radimo zasebno, već da ujedinimo e, snage kad je riječ o ovim vrlo važnim pitanjima. Stoga će biti vrlo interesantno jutros čuti trenutačnu situaciju te što se planira budu za budućnost i kad je riječ o proračunskim sredstvima budući da e, ovaj proračun za izbjeglice ističe e, krajem ove godine. Evo da ću sad riječ Tomasu. Hvala vam. I ja se također slažem da je odlično da možemo, zajednič, da možemo održavati ove zajedničke sastanke. E, mislim da je vrijeme da krenemo tako da, da, ne izbjegnemo sada dugačke uvode. Dobro, onda ćemo krenuti sa prezentacijama. Gospodine Popovski, izvolite, imate riječ na 10 minuta. Nakon toga će govoriti gospodin Keller, i nakon toga ćemo čuti pitanja koordinatora, svako će imati na raspolaganju dvije minute i nakon toga maksimum od jedne minute za sve ostale. Molim vas da vodite računa o tome. Ja ću paziti na vrijeme zato što nam u 10 sati dolazi grčki ministar. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Dobro jutro svima. Odnosi s Turskom su napeti, kao što i sami znate. Pogoršava se situacija s poštivanjem ljudskih prava i demokracijom u zemlji. napeti su i odnosi s nekim zemljama članicama, što je dovelo do e, zamrzavanja postupka e, pristupanja te e, pregovora o Carinskoj uniji. Tako da odnosi su trenutačno složeni između ostalog i zbog e, aktivnosti Turske u istočnom Mediteranu, te zbog nedavne vojne operacije u Siriji. E, tu je vojnu operaciju Europska unija javno osudila, no na to ću se vratiti nešto kasnije. Što se tiče izjave između Europske unije i Turske, koja je potpisana 2016. i koja je okvir za naše djelovanje, e, čujemo jako puno negativnih komentara iz turske vlade i od turskog predsjednika, no moram reći da ipak dobro napredujemo što se tiče pružanja podrške sirijskim izbjeglicama. Završili smo e, dakle te dvije tranše od šest e, milijardi. Izgleda da nemamo prijevod, nešto ne funkcionira. Moram vas prekinuti. Koji jezik? Ne čujete. Francuski. Sada je u redu? Dobro. Izvolite, nastavite, molim vas. Dakle, programiranje tog instrumenta, e, dakle 6 milijuna eura koje mu na raspolaganju, to smo gotovo iskoristili. To znači da ispunjavamo naše obveze koje su sadržene u izjavi između Europske unije i Turske, no na to ću se također e, nešto kasnije vratiti. Stoga tu smo, Želimo pomoći i Siricima, ali i zajednici koja je domaćin. I također radimo i na sigurnom premještanju Sirijaca iz Turske u Europu. U proteklih nekoliko mjeseci došlo je do povećanja nezakonite migracije prema Europskoj uniji iz Turske. Ovoga puta je tu riječ o Irancima, Pakistancima i Afganistancima i turske su nam se vlasti obratile sa zahtjevom da im pomognemo, da povećamo operativne kapacitete u Turskoj kako bismo mogli nastaviti s provedbom ove izjave. O tome je razgovarao i povjerenik Avramopoulos kada je otišao u Ankaru početkom listopada. A u komisiji smo pripremili čitav niz mjera koji je iznosio oko 50 milijuna eura i te bismo mjere mogli e, financirati kroz predpristupnu pomoć te kroz instrument koji e, doprinosi miru i stabilizaciji. A sve to kako bismo pomogli obalnoj straži Turske kako bi e, obavljala operacije potrage i spašavanja. Isto tako pružamo potporu i onima koji rade na poboljšanju uvjeta u prihvatnim centrima a isto tako predložili smo i neke mjere o integraciji migranata i e, izbjeglica u Turskoj. Zatim, vojna operacija u sjevernoj Siriji je samo dodatno zakomplicirala stvari. Spomenuo sam reakciju Europske unije, predsjednik Juncker je vrlo jasno rekao da Europska unija pomaže vraćanje da ne, da ne želi pomoći vraćanju e, Sirijaca u to područje, isto tako da nećemo e, podržavati i financirati operacije u onim područjima gdje se krše prava. No, Mihael će vam nešto više reći o tome, stoga ja neću tu više duljiti. Isto tako vodimo računa o nedavnoj rezoluciji e, kojom se osuđuje turska vojna operacija i ne želimo da se koriste e, sredstva za financiranje ovih operacija te da se e, potiče vraćanje ljudi u ono što turske vlade zovu sigurna zona, jer to nije sigurna zona. A gdje smo kad je riječ o provedbi instrumenta EU za Tursku? E, u principu sve je u skladu sa planovima. 97 posto od 6 milijuna eura predviđenih je već isplaćeno. Druga tranša je također već e, pokrenuta i da, dali smo 2,8 milijardi od 3 milijarde. I mi se nadamo da će svi preostali ugovori biti potpisani do kraja godine, sljedeće godine. Pazite da e, želim reći da se držimo istih pravila kao i u slučaju prve tranše. Dakle, rađujemo sa međunarodnim institucijama, sa agencijama UN-a te nevladinim udrugama. A isto tako dali smo i direktna nepovratna sredstva Ministarstvu za obrazovanje te za obitelj i socijalne usluge. No, to nije klasična proračunska potpora. Mi jednostavno nadoknadimo troškove turske, e, turske turskih vlasti kada oni financiraju projekte koji se odnose na sirijske izbjeglice. To je uglavnom vođenje škola te bolnica. Rezultati su prema našem mišljenju dobri i konkretni. Možete to stvarno vidjeti. Znam da su mnogi od vas u prethodnom sazivu i putovali u Tursku E, trenutačno provodimo oko 90 projekata i to bi trebalo narasti do 120 projekata do kraja sljedeće godine. 1,7 milijuna e, izbjeglica dobiva našu e, potporu. Mislim da smo ostvarili i dobar broj kad je riječ o upisu djece u škole, dakle više od pol milijuna ljudi pohađa školu zbog naše potpore. Isto tako smo financirali educiranje učitelja te zapošljavanje dodatnih učitelja za e, sirijsku djecu u školama. Isto vrijedi i za e, zdravstvo. Tu smo pomogli izgraditi e, više od 100 centara, zdravstvenih centara za migrante, te educirati značajan broj medicinskog osoblja. Isto tako radimo i na zaštiti ranjivih skupina. Sada se želimo više usredotočiti na društveno-ekonomsku potporu, a to podrazumijeva stvaranje radnih mjesta za sirijske obitelji u mjestima gdje žive. Dakle, tu govorimo o strukovnom obrazovanju, e, integraciju na tržište rada te mm, unapređenje vještina i naravno nastavit ćemo raditi na pružanju zdravstvenih i obrazovnih usluga jer je to od ključne važnosti, a moramo se sada koncentrirati i na infrastrukturu. Tu smo već dodijelili 380 milijuna eura. I to uglavnom u projekte odvodnje e, otpadnih voda te zbrinjavanja otpada. Većina projekata bi trebala biti dovršena do 2002. i 2023. No situacija je i dalje teška. Broj migranata u Turskoj neprestano raste, novi ljudi stalno dolaze, a mm, povraci se ne mogu zajamčiti. Imamo vrlo jasan stav o mm, vraćanju ljudi, to sam već ranije spomenuo. Turska vlada nam se obratila, oni su željeli razgovarati o tome što će se dogoditi u budućnosti, što sad dalje. I mi smo rekli da smo spremni ozbiljno razgovarati, no to se dogodilo tik e, prije te vojne operacije, tako da to je stvarno teško. I iako znamo da oni imaju objektivne potpore, e, da imaju objektivne trebaju objektivno pomoć, mi isto tako trebamo određena jamstva da će sve biti odrađeno prema pravilima i da je nama stvarno stalo da pomognemo Sirijcima u Turskoj zato što je to glavni cilj e, instrumenta Europske unije za Tursku. Hvala vam. Hvala što ste se držali vremena, a sada riječ ima gospodin Keller na 10 minuta. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, dragi su predsjedatelji, uvažene, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Započet ću s onim s čim je stao moj kolega Popovski. Kao što znate, u Turskoj imamo otprilike 4 milijuna izbjeglica, dakle to su oni koji su registrirani, ali nisu svi Sirici. E, imamo sve više Iračana, Iranaca, Pakistanaca prije svega među njima. Ali naravno da je najvažnija ciljna skupina za nas kojim se brinemo e, skupina Sirijaca. Tu govorimo o 3,6 milijuna registriranih izbjeglica. Dakle, to nisu procjene, tu govorimo doista o registriranim izbjeglicama. Moj kolega Mač je govorio o onim dvijema tranšama europskog instrumenta za Tursku. Možda vas to pomalo zbunjuje, zato što vam mi govorimo da se sve to odvija, da je sve već ugovoreno, da se sve provodi. A od strane Turske čujemo svakakve vrste pritužbi da oni ne uspijevaju zaprimiti novac. Je li to istina ili laž? S naše strane moramo očito reći da kao prvo mi provodimo one projekte ne tako što time mislimo pomoći e, riznici Turske, već tako što ćemo provoditi one projekte koji su za izbjeglice pomoću međunarodnih udruga civilnog društva, pomoću agencije vrednih naroda, putem nekih specijaliziranih turskih agencija i e, udruga civilnog društva, ali su tako i putem Međunarodne federacije e, Crvenog križa mi mjerimo naše rezultate kao što to činimo inače, putem standarda koje stoje u financijskoj uredbi Europske unije. Dakle, gledamo kakve su e, preuzete obveze, kakvo je ugovaranje i kako se novac e, raspodjeljuje. A naravno se taj novac raspodjeljuje iz europskog proračuna e, ka našim partnerima s kojima smo sklopili ugovore. I u tom smislu su ove brojke, ovi rezultati kojima možemo dati zapravo e, dosta reprezentativni. E, Europski e, revizorski sud je pogledao kako izgleda rad Europskog instrumenta za Tursku i rekao nam je da to dobro funkcionira i da raspodjela novca i financiranje projekata putem ovog instrumenta da je u prosjeku pet puta to se brže nego uobičajena pomoć Europske unije. I dok Naravno, ne možemo biti nikad sami sa sobom zadovoljni, to ne bismo trebali napraviti, ipak možemo reći da je sve u svemu ovaj instrument takav da se dobro provodi. Raspodijelili smo, te smo ugovorili od prvih 3 milijardi e, eura tranše sav iznos, a sada smo 80% druge tranše već ugovorili a 100% te tranše ćemo ići nekoliko tjedana mjeseci ugovoriti. A što se tiče e, pomoći za sredozemlje, tu ćemo do kraja ove godine završiti sa, svom, svim ugovaranjem. I to je možda zanimljiva točka. Dakle, govorimo o ovom instrumentu kao o jednoj cjelini, ali ako pogledate detaljno na to, onda možete vidjeti da otprilike 38% tog instrumenta tiče se onoga što se provodi u okviru humanitarne pomoći, a ostatak, znači oko 62-63% se provodi putem razvojne pomoći. Koja je razlika? U humanitarnoj pomoći naravno s jedne strane možemo djelovati mnogo brže, imamo brze postupke za raspodjelu novca te se osvrćemo na osnovne humanitarne potrebe. Na to ću se vratiti još za nekoliko trenutaka koji se tiču dakle stanovništva. No naravno da nisu svi registrirani e, izbjeglice u toj situaciji potrebe, a razvojna pomoć se troši na temelju humanitarne potrebe, znači voda, sanitarni uvjeti, higijenski uvjeti i tako dalje druge potrebe, primjerice za obrazovanje, za osposobljavanje, čak možda i sveučilišno obrazovanje. Pa to je nešto što ne možemo e, pod pomoći putem humanitarne pomoći. Tu na tome rade naši kolege u okviru razvojne pomoći, posebice kolege u glavnoj upravi NIR, e, koji su tu da pokriju te potrebe. Što se tiče humanitarne pomoći, o tome zapravo ja želim sad ovdje govoriti, imamo dva vodeća programa i informacije o tom projektu su javni, javne. Možete vrlo lako dobiti informacije ako ne želite se obratiti meni i mojim kolegama i u internetu o tome. Dva vodeća projekta su dakle kao prvo e, mreža socijalnog osiguranja u hitnim slučajevima i kao drugo program za školovanje kroz e, ovaj e, program socijalnog osiguranja mi e, mjesečno dajemo određen gotovinski iznos izravno izbjeglicama pomoću debitnih kartica. Dakle, imate plaćanje gotovinom putem tih kartica. Imamo 1,7 milijuna sirijskih izbjeglica koji to koriste u Turskoj. Kažem u Turskoj zato što je očito tako da je temeljna uredba za instrument za Tursku takva da nam daje pravo ali obvezu da podupremo izbjeglice koji su u Turskoj. To je vrlo važna točka. Dakle, kada je moj kolega Mačer rekao da je predsjednik Juncker vrlo javno rekao da nećemo biti spremni poduprijeti onakvu prisilnu reintegraciju sirijskih izbjeglica natrag u Siriji kao jednu posljedicu e, turske ofenzive, onda to nije samo politička izjava, već je to i pravna izjava, zato što nam ovaj instrument za Tursku pravno gledano ne omogućava da jedan dio tih 6 milijardi eura tog novca iskoristimo za izbjeglice izvan Turske. I ako ikad dođe do političke odluke da se podupre e, preseljenje svjetskih izbjeglica natrag u Siriju, onda instrument za Tursku ne bismo mogli pravno gledano za to iskoristiti jer to pravno nije moguće. Da se vratim na ove mjere socijalnog osiguranja, tu bih kratko samo nešto najavio. Naime, tek smo evo, prošli tjedan najavili da ćemo od travnja 2020. godine e, imati jednog novog provedbenog partnera za instrument. E, Tenutno taj instrument za e, socijalno osiguranje provodi e, svjetski program za hranu, a u budućnosti ćemo imati Međunarodnu federaciju Crvenog križa koji će, koja će preuzeti to. To ima veliku prednost zato što Crveni križ izravno radi sa turskim pandanom tog programa i to je isto tako i mnogo učinkovitije zato što te dvije organizacije, Crveni križ i organizacija koja je u Turskoj, E, polumjesec e, mogu dobro surađivati. Isto tako smo imali i jedan e, poziv od Europskog evropskog suda da budemo učinkoviti u provedbi programa, da budemo učinkoviti, što znači da se treba dati više novac izbjeglicama, manje trošiti na samo upravljanje programom. Tu imamo još nekih prednosti koji će doći do visoke učinkovitosti što se tiče e, troškova. Drugi program to je prijenos gotovinskih sredstava za e, obrazovanje. Tu dakle imamo humanitarnu pomoć i radimo na e, području obrazovanja u hitnim slučajevima. To je najveći program za obrazovanje kojeg globalno gledano imamo, barem što se tiče proračuna, imamo otprilike pola milijuna sirijskih školaraca koji se školuju svaki dan, koji mogu ići u školu zbog te financijske potpore koju im pružaju europski, financijski, e, europski porezni obveznici. E, koji su izazovi za budućnost? s jedne strane vidimo da postoji potreba, da će ta potreba i dalje postojati u budućnosti, postoje ranjivi izbjeglice, ali s vremenom taj instrument treba postepeno prestati raditi. Zbog toga radimo usko e, sa kolegama iz e, Europske komisije koji rade na onom dijelu e, tog programa koji se ne tiče humanitarne pomoći, da vidimo kako, što se tiče obrazovanja i socijalne zaštite, kako oni mogu s vremenom preuzeti naš rad. To su razgovori koji su u tijeku to se tiče naravno i rasprava o novom VFO-u i stoga je sada još prerano i ne možemo vam reći kako će se to razvijati, ali da se sa humanitarne pomoći onda posebno pređe na, drugi dio programa, to je nešto što i ovdje vrijedi i to je nešto što se bavimo na razini, e, e, na menedžerskoj razini. Zatim isto tako trebamo imati i pogodno okruženje za dobru provedbu programa tu se radi o osnovnim stvarima, primjerice da dobijemo e, dozvole boravka za e, osoblje koje provodi programe. To znači da e, postupak registracije kako za osobe koje su koje dolaze izvana kao i za one osobe tamo moraju biti jednostavniji. Kad kad nam je teško dobiti podatke, izvještavati onome što radimo, zbog toga što imamo turski zakon o zaštiti podataka, ali i europski zakon e, i mi sada surađujemo sa našim turskim e, sugovornicima na tome i nadamo se da će se to moći e, uskoro riješiti. Mi na radnoj razini imamo jako dobar odnos sa turskim vlastima za provedbu tih programa, to moram reći. Dakle, što se tiče ugovaranja, što se tiče preuzetih obveza, tu imamo rezultate, što se tiče e, trošenja e, sredstava, dakle imamo 100% no, e, ugovaranje jednog programa i 80% u drugom programu, dakle na dobrom putu. Što se tiče sjeverne Sirije, imam još pola minute, imamo program od 170 milijuna eura koji je izvan ovog instrumenta, koji je samo za Siriju i samo za pružanje humanitarne pomoći. A na sjeveru istoku Sirije, tamo gdje dolazi do turske ofenzive, tamo imamo i druge proračunske linije za financiranje projekata koji vrijede 68 milijuna eura. Ti projekti se i dalje provode unatoč situacije tamo. Mnogi E, pružatelji humanitarne pomoći su napustili to područje, ali možemo raditi sa lokalnim stanovništvom i možemo pokušati za e, naseljene osobe e, pronaći im pomoć. Došlo je do 100.000 dodatnih raseljenih osoba na tom području koji su sada naravno potrebi. Pokušavamo vidjeti kako ih možemo smjestiti negdje i pružiti im dovoljno vode, dovoljno sanitarnih uvjeta. Hvala. Sada imamo onaj običajni postupak, krug e, koordinatora, maksimalno dvije minute svaki kako biš imali dovoljno vremena za članove, ali moramo još čuti e, nešto od našeg izvjestitelja za Tursku iz parlamenta, gospodina Sančeza Mora, koji će također se javiti za riječ, ali prvo krenemo sa koordinatorima. Imamo ovdje tri odbora na sastanku, što iz toga predlažem da imamo jednog koordinatora za svakog e, kluba zastupnika, dakle ne jednog koordinatora iz svakog odbora, e, već i jednog koordinatora za svaki klub. Evo, gospodin Galer, ako sam dobro shvatio, vi se želite javiti u ime Pučana. Izvolite, imate dvije minute maksimalno. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Europski parlament se izjasnio o e, turskoj vojnoj invaziji u Siriji prije dva tjedna i mislim da to neću ponavljati. Tu imamo širok konsensus. Mislim da imamo i širok konsensus što se tiče toga da treba nastaviti pružanje potpore sirijskim izbjeglicama u samoj Turskoj i hvala na tom pojašnjenju da se ovaj instrument ograničava i na područje Turske i da se ne može jednostavno samo tako prenijeti na područje sjeveroistočne Sirije. Pitanje koje se postavlja gospodine Galeru imamo problem s gospodinim prevodom. Imate sada prijevoda? Da, da, ima, ima ali samo kada ja nešto kažem, inače se nema ništa za prevesti. Mislim da ipak ovdje imamo određenu dilemu, zato što se postavlja ono konkretno pitanje što ćemo učiniti ako se Erdogan ne bude ponašao prema našim željama i ako on ipak prisili onda te ljude e, i e, u busovima ih e, potjera preko granice na u Siriju. To je ona konkretna opasnost koje se javlja i onda me zanima kako ćemo na to reagirati. Bili onda u tom slučaju komisija se pridružila stalištu parlamenta E, mi smo posebice unutar proračunskog postupka odlučili mnogo sredstva staviti u e, pričuvu za predpristupnu pomoć. Bili možda to mogla biti jedna poluga koju možemo iskoristiti, e, ali imamo i one prijetnje koje čujemo od gospodina Erdogana da će otvoriti vrata ka Europi. To je isto tako priprijetio prije nekoliko tjedana da će se osvetiti Europi, da to tako kažem. Dakle, to pitanje s čime računamo i kako ćemo konkretno reagirati na te različite opcije koje gospodin Erdogan nažalost i dalje ima. Hvala. Hvala, ne vidim gospođu Sipel ovdje, ona je tražila riječ, ali je napustila dvoranu i stoga predlažem da pređemo na sljedećeg koordinatora, gospođu Infeld iz Renewa i zatim ako se gospođa Sipel pojavi, onda ćemo njoj dati riječ, izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala i gospodinu Popovskiju i gospodinu Kelleru. Mislim da je ovo dosta teška rasprava jer tu govorimo o financiranju kako bismo pružili podršku izbjeglicama, ljudima dakle, a istovremeno bismo trebali govoriti i o onim velikim političkim pitanjima koje je upravo postavio kolega iz Pučana. Dakle, što da napravimo? Ne možemo zaustaviti tu pomoć za ljude, a istodobno bi se situacija mogla promijeniti, već ovisno o tome što će odlučiti i učiniti gospodin Erdogan. Bilo mi je drago čuti od vas da on neće nikako moći dobiti financijsku pomoć za bilo kakav povrat izbjeglica koji nije dobrovoljan. Ali kako ćemo provjeriti jesu li to dobrovoljni povrati ili ne? Zato što mi čujemo od ljudi da, se, da ih se natjera da se vrate, a onda vlasti kažu da je to dobrovoljan povrat povratak, a ljudi koji se priupita kažu da to uopće nije na dobrovoljnoj osnovi. Dakle, kako ćemo to provjeriti? Ja mislim da je to jako zabrinjavajuće. I opet, evo, pomalo se čudno osjećam zato što bismo ta politička pitanja trebali postavljati komisiji, jer sada vidimo koji su problemi sa sa tim instrumentom za Tursku, a Europski parlament je bio izuzetno skeptičan već od samog početka prema tom instrumentu. Radi se tu samo o financiranju, radi se i o političkoj osnovi za taj dogovor. Mislim da bismo trebali razgovarati o financiranju, ali ne samo o samim detaljima, već i o tome što ćemo učiniti ako dođemo do zaključka da to jednostavno više ne funkcionira i da smo postali u potpunosti ovisni o e, onime što se Erdoganu da napraviti. Gospođa Sipel ovdje, onda idemo ka zelenima, gospođa Trik. Hvala obojci povjernika na pregledu situacije. moja intervencija slaže se sa onim što je rekla gospođa Inet Feld. Brinu nas sudbina izbjeglica koji su trenutno u Turskoj i drago mi je što čujem da komisija ne smatra E, sjevernu Siriju kao sigurnom, ali vidimo je tako u izvješću da Evropska unija želi povećati povrate u Trsku umjesto da pojača e, preseljenje iz Turske u Evropsku uniju. Ljudi se i dalje deportiraju natrag u sjeveroistočnu Siriju. To nam zapravo ostavlja pitanje do koje mjere komisija još uvijek može reći da je Turska sigurna treća zemlja i to je uvjerilo grčku vladu da primijeni proceduru e, davanja azila Sirijcima. Osim toga, kako možemo pratiti povratak Sirijaca, kako možemo provjeriti da su to dobrovoljni povratci i kako, kako da budemo sigurni da nema prisilnih povrataka i shodno tome, ako to ne možemo biti sigurni, odnosno ako Turska počne deportirati ljude, što ćemo napraviti? Dobro. Gospodin Marijani, izvolite, imate riječ. Go. Hvala vam. Ja sam se slušao izlaganja eh, gospodina Popovskog i gospodina Kellera, predstavnika komisije. Gospodin Popovski, vi ste govorili o eh, dobroj reinstalaciji eh, izbjeglica u Europi, a drugi govornik je govorio o programu za Tursku. Moram reći da sam zabrinut o istim stvarima kao i druga tri koordinatora. Danas shvaćamo da nismo sigurni ništa kada se radi o tom instrumentu za Tursku i naš klub je već e, mnogo puta i rekao da smo mi taoc, politički taoc, ali i taoc e, što se tiče mogućih ucjena gospodine Erdogana. I stoga bismo se trebali postaviti pitanje nije li došlo vrijeme da Europska unija revidira svoju politiku prema tom području. Kako što se tiče našeg stajališta prema turskoj vlasti, tako i što se tiče toga da razmislimo gdje da smjestimo sirijske izbjeglice. Najbolje mjesto nije u Europi niti u Turskoj, već u Siriji, ako se oni s time slažu, to ponavljam. Danas e, vojna situacija u Siriji je takva da je najveći dio teritorija, osim Idliba, e, u stanju mira. Ne bi li bilo bolje, humanije, jeftinije da vidimo danas barem sa humanitarnim organizacijama, ne bili smo mogli raditi na tom povratu, povratku sirijskih izbjeglica kod njih doma. I mislim da bi je ipak, da ipak mnogo bolje kada te izbjeglice mogu ići e, kućama. Hvala vam sada u ime cene gospođa Kemper. No, Yes, yes. Ono- ne, ne, urodi. Gospođa Prokačini, oprostite. Gospođa Prokačini, oprostite. Gospođa Kempa, ja sam tu, ja sam tu. Zahvaljujem. Dame i gospodo, situacija je po mom mišljenju vrlo ozbiljna i moramo se njome pozabaviti na dva načina. Prvo je, to je diplomatsko pitanje i vrlo važno zadaća za evropsku diplomaciju jer smo u situaciji kad nam gospodin Erdogan e, prijeti i kad nas ucijenjuje. No s druge strane, Radi se i o velikoj prijetnji civilima, izbjeglicama, onima koji su došli iz Sirije i on, ili onima koji su e, e, zapravo e, e razmješteni interno. Situacija je tamo vrlo teška i i pogoršava se na svim mjestima gdje se e, te ljudi trenutno nalaze. E, osvrćem se na ono što je rekla komisija kada govorimo o humanitarnoj pomoći. mislim da bi je čak trebalo i povećati. Jer smo potpuno sigurni da je to ono što treba učiniti. Ali što se tiče druge vrste pomoći kao što je pomoć za razvoj, to je velika stvar koja je za Tursku napravila Evropska unija za Tursku i za druge zemlje i možda ćemo tu morati razmišljati o promjenama. Zašto je situacija tako ozbiljna? Želim reći da e, Turska, a to je i Nadja Murat nedavno rekla, da e, dakle Turska pa napada mm, sela Jazidije, žene Jazidi koje su najveće žrtve islamske e, države pate i to se širi. Ako uzmemo u obzir činjenicu da Libanon ili Jordan sad u ovom trenutku također planiraju vraćati sirijske e, izbjeglice natrag u Siriju, moramo znati da je stoga situacija vrlo ozbiljna E, Hvala, Hvala vam, predsjedniče. Ja ću vam govoriti u ime koordinatora DVA i Libea. Imam dva pitanja. Je li komisija smatrala uvjetovati financijsku pomoć Turskoj sa e, poštivanjem ljudskih prava ili ćemo i dalje okretati glavu na drugu stranu dok Turska E, napada i provodi etničko čišćenje. Kako bi turska e, vlada bila i dalje policija na vanjskim granicama Europske unije. Dakle, hoćemo li dalje gledati na drugu stranu ili ćemo napokon uvjetovati našu financijsku pomoć? Druga stvar, budući da je načelo nevraćanja dovedeno u opasnost, i to je sve što čujemo sa izvještajima koji dolaze s terena, ispada da je više od 300 tisuća Sirijaca vraćeno protiv njihove volje, a govori se, o, rečeno je da su se oni dobrovoljno e, vratili. Evo ovdje imate izvještaj Amnesty Internationala gdje su navedeni ti podaci. Hoće li komisija podsjetiti zemlje članice da Tursku se ne smatra kao sigurnu treću zemlju i o tome vam govorim zbog toga što je jedan izvještaj Sea Watcha e, u tom izvještaju stoji da je Europska unija preporučila zemljama članicama da Tursku smatraju sigurnu zemlju, a Turska to nije. Hoćete li i dalje preporučivati da, da je Turska sigurna zemlja ili ne? budući mm, s obzirom na sve ovo što se događa i za što imamo dokaze. Gospođa Sipeli se vratila. Ako se želite javiti u ime SND kluba koordinatorica, imate dvije minute. Hvala, da, bit ću vrlo kratka. Mnogo nas je kritiziralo ovaj sporazum s Turskom od samog početka. Jedan pozitivan aspekt koji tu postoji je to da smo kupili vrijeme da svoje sustave bolje pripremimo na izbjeglice, da se osnažimo sve sustave u našim državama članicama tako da bismo mogli provesti postupak dobivanja izele što je bolje i što je korektnije. Također da možemo prihvatiti izbjeglice i da možemo razgovarati sa zemljama porijekla gdje nema političkog progona tako da budemo sigurni da se ti ljudi mogu vratiti u te zemlje. Nažalost, onako kako ja to vidim, Evropska unija nije iskoristila to vrijeme da ojača sustave. Još uvijek se boreme, još uvijek e, odajemo dojam da mi nismo u stanju boriti se niti sa E, migracijama, niti sa azilantima i mi smo zapravo u rukama ljudi kao što je Erdogan e, koji nas brane od dolaska velikog broja ljudi u Europi. E, većina izbjeglica u svijetu nisu u Europi, u Europskoj uniji. Oni ostaju drugim E, zemljama oko Europske unije. I sta tog stajališta zaista se pitam, ove sve lijepe ruči, riječi koje čujem ovom sporazumu sa Turskom, je li to zaista stvaran i dobar i pravi razlog da se nastavi s time? Što ćete vi učiniti sa vašeg stajališta da podržite novu komisiju i u naporu da se stvori novi pakt o migracijama, jer do sada nismo čuli ništa o bilo kakvoj novini u ovom novom paktu o migracijama. I konačno dvije minute specijalni izvjestitelj parlamenta za Tursku. Hvala vam. E, dakle, mi moramo moći odgovoriti na složenost ovih odnosa i moramo e, voditi računa o situaciji i kontekstu. Činjenica je da e, nepovjerenje raste i to uglavnom zbog e, autoritarnog karaktera tog režima. I ne možemo, tamo se više ne može to sve voditi pod isprikom da je e, proveden vojni udar ili da je pokušan vojni udar. A sve to također nije u redu, a pogotovo ne i nedavna vojna operacija u Siriji. Zatim, valja voditi računa i o tome što se događa u turskoj unutarnjoj politici dvostruka e, pobjeda u Istanbulu, to je nešto također što moramo analizirati. Sve institucije Europske unije, e, Ujedinjeni narodi su to upravo učinili, moraju pomoći Turskoj koja ima tako veliki broj izbjeglica. Slučaj je da da jedini normalizirani odnos koji imamo s Turskom je ono na čemu moramo raditi. Zato što e, mi moramo pomoći tim milijunima izbjeglicama s obzirom na to da unutarnja e, politička situacija u Turskoj se ne popravlja. Jer jednom kad budemo europskim građanima rekli da je to novac za, Turs, za izbjeglice si, iz Sirije u Turskoj, ali isto tako moramo osigurati da se vode e, kontrole korištenja tih sredstava. Nijedan euro iz tih sredstava se ne smije koristiti kako bi se omogućilo gospodinu Erdoganu da provodi svoje autoritarne politike. Zato što to samo stvara dodatne probleme u toj e, kompliciranoj demografskoj situaciji. Dakle, e, kao što je rekao i Antonio Gutierrez, vraćanje izbjeglica mora biti sigurno i dostojanstveno. Bojim se da moramo zatvoriti popis govornica. Svatko će dobiti i jednu minutu za pitanja i onda e, jednu minutu za odgovor svih panelista i grčki ministar će morati, morati čekati, ali ne predugo. Molim vas da požurimo. Gospodin Mavrinis, prvi ste. Jednu minutu, najviše minutu. U redu. Hvala. E, dakle, kad god razgovaramo o toj temi, uobičajen odgovor koji čujemo je vrlo jednostavan. Da Evropska unija nije intervenirala, situacija bi bila mnogo gora. No, činjenica je da svaki puta kada razgovaramo o ovoj temi, situacija jest sve gore i gora. Stoga je za mene odgovor vrlo jednostavan. Bojim se da mnogi od nas se nisu spremni suočiti sa stvarnim stanjem stvari. Suočeni smo s Erdoganom, on je kriminalac koji čini kaznena djela protiv čovječnosti. Mnogi su to bili u stanju reći, poput recimo Carle Del Ponto, baš kao i mnogi drugi priznati međunarodni stručnjaci. A što mi činimo? Mi Erdoganu šaljemo novce, a on istovremeno stvara nove izbjeglice u sjevernom dijelu e, Sirije napadom na, u tom dijelu. Ja stvarno ne želim sudjelovati u ovome. Gospodine Papadakis, imate minutu. Ovdje sam. Ovdje sam. Ja sam Konstantinos Papadakis, ne znam ima li još jedan Papadakis. No, moramo sagledati širu sliku. A ta nam šira slika govori da Erdogan ucijenjuje Europsku uniju. Pravo pitanje je kako mi želimo reagirati na to kašnjenje i na to se moramo koncentrirati. I moramo E, reći da smo mi ti koji će preuzeti inicijativu. Hvala gospodin Forles. Volio bih odgovoriti na pitanje koje su postavili kolege. To jest volio bih čuti odgovor. Možemo li se mi stvarno, e, možemo li mi vjerovati u Erdoganu? E, Turska prijeti da će nam postati 3,5 milijuna izbjeglica ako ne ispunimo njihove zahtjeve a Turska sada želi nastojati, želi, e, pokušava promijeniti i demografsku situaciju u e, sjevernoj e, Siriji. Isto tako okupirali su Cipar. Prije nekoliko mjeseci su također intervenirali u gospodarskom pojasu jedne europske zemlje i sada pokušavaju oformiti novu koloniju u Siriji. Dakle, a mi još ovdje govorimo o tome da li možemo vjerovati Erdoganu. Hvala predsjedatelju. Prije svega želim ponoviti ono što su već kolege govorile o ponovnom vraćanju. Kako znamo da to nije nasilno silom? Ono što znamo je da Turska i Erdogan koriste situaciju da bi proveli nekakv, nekakvo demografsko, demografski inženjering u takozvanim sigurnim područjima, a to su ratna područja. Drugo pitanje se tiče financiranja e, pomoći izbjeglicama u Trskoj. Iz 2018. godine revizorski sud nije mogao sigurno odrediti kako je e, potrošeno milijardu eura na sirijske izbjeglice u Turskoj. Revizori su željeli usporediti e, dva registra, turski i onaj evropski, ali turski ministar e, obitelji i socijalne politike je to odbio a naveo je da zato Turska, Turski zakon za zaštitu podataka. Obzirom na to kako znamo da su, tur, da su novci otišli tamo kamo su trebali otići. Gospodin, Porkač, gospodin Porkačini, izvolite. Hvala vam. Ko prvo želim istaknuti da smo ovdje vrlo licemjerni i to zbog toga što smo prepustili kontrolu europskih granica trećim zemljama. Zatim, čuli smo da nije da šaljemo novac e, Turskoj državi. Recimo to otvoreno, to nije istina. Imamo barem tri sporazuma sa e, vladinim institucijama u Turskoj koje dobivaju novce iz Europske unije. Zatim, morat ćete mi još objasniti, zašto se uopće dakle, rade te iznimke e, prema Turskoj, a ne recimo prema Tunisu? A, jer iz Tunisa dolazi najveći broj migranata iz e, preko Mediterana. Nas se lako ucijenjuje zato što Europa ne radi svoj posao i plaća nekoga drugoga da to učini umjesto nje. Hvala, gospodin Volos. Hvala. Gospodin Kolder je rekao da e, se novci ne smiju koristiti za premještanje sirijskih izbjeglica u Siriju. Kakva je situacija sada? Ideja stvaranja sigurne zone na, suverenom teritoriju e, Sirije, ne u Turskoj, može se razvuti u e, zatvor kao što je Gaza ako budu gurali e, izbjeglice u to područje. Nije li sada došao trenutak da se stvori situacija u Siriji samoj po sebi da bi se olakšao povratak mnogih izbjeglica? Nije li sada trenutak da se E, da se e, eliminiraju sankcije protiv Sirije. Nema smisla da e, se te sankcije nastave. Većina džihadista su izbačeni, većina Sirijaca bi se vratila kad bi se Sirija osovila ponovo na noge. Hvala. Gospođa Sofko, izvolite. Gospodine predsjedatelju, moramo nastaviti financirati preizbjeglice i to je pitanje sa kojim se moramo suočiti. Mi ne možemo se boriti protiv Erdogana, ali moramo spriječiti e, dotok e, izbjeglica na Balkane, jer to može otvoriti nove rane. Molim da komisija odgovori što čini sa mm, eh, izgradnjom infrastrukture eh, kod lokalnih ljudi koje će služiti integriranju izbjeglica. Već, nekoliko godina imamo milijune izbjeglica, a lokalne zajednice ih odbacuju. Zbog čega da imamo te eh, izbjeglice? Koliko je novaca potrošeno na lokalnu infrastrukturu? Jer iz Bosne i Hercegovine mi govore da se to ne radi. Taj novac trebamo koristiti na najnižoj rani tako da se izbjeglice e, integriraju, a ne da ih se drži u logorima preko godine. E, moramo se baviti lokalnim zajednicama, a ne Erdoganom, jer lokalne e, zajednice pomažu izbjeglicama da ostanu. Hvala. Gospodin Zimjak. Hvala. Moramo, mislim, ovdje biti jasni. Mislim da ovdje u Europi zatvaramo oči te pregovaramo s Erdoganom kao sa takozvanim partnerom, a pritom on to nije, on je naš supernik. On iskorištava vlastite interese u svoje svrhe i to onda istjerava na e, leđima izbjeglica. Mislim da je potrebno sada shvatiti te stvarnosti, zaustaviti taj program, baciti pogled na Siriju, pregovarati sa Asadom i tu s njim dogovoriti mjere za ponovno, ponovnu integraciju e, Sirijaca. Moramo e, pomoći ljudima na terenu. To bi bilo humano, to bi bilo i gospodarski gledano u interesu sviju. Hvala gospodin Bej, e, imate jednu minutu. Da, hvala vam, gospodine predsjedniče. E, jasno je da nas ovdje samo napada iz Turske, od strane Erdogana. E, Cipar se je već 50 godina posjednu, zatim imamo i ovu ofenzivu protiv Kurda, mi smo oni koji to plaćamo. Mi smo više od 5 milijardi eura platili za izbjeglica. Znamo da je situacija u Turskoj takvih da, e, da bi moglo biti bolja. 15 milijardi eura smo dali Turskoj e, uz protek nekoliko godina. Taj novac ide samo na korist Turskoj, a konačno je došlo vrijeme da se e, teritorijalni integritet Sirije poštuje i kao što je rekao moj kolega da se onih 3,6 milijuna Sirijaca koji su sada na turskom tlu vrati u Siriju, a da nije Erdogan taj koji će odlučivati gdje i kako će ih se ponovno integrirati, e, da onda on ima kontrolu nad tim e, potezom područja između Sirije. Situacija nije laka, moramo je poboljšati i uvijek postoji mogućnost obzirom da odbor AFET upravo počinje sada u deset a mi imamo grčkog ministra koji nas čeka. Ako je još nešto ostalo, dajte to napismeno, a odgovore možemo onda dostaviti e, e, zastupnica. Ali budite kratki, četiri minute, Gospodin Popovski. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala na komentarima. Ljudi su na prvom mjestu. Mi zaista imamo u fokusu Sirice koji su u prekarnoj situaciji i zaista namjeravamo nastaviti e, pružiti pomoć. Naravno da nećemo e, podržavati prisilno preseljavanje ili deportacije iz Turske, Libanon ili bilo koju drugu zemlju u Siriju. Ako ljudi e, odluče da će se vratiti, mi želimo biti sigurni da se to radi u skladu s pravilima, a tu informaciju očekujemo od e, Ujedinjenih naroda. na Glavni tajnik Ujedinjenih naroda, e, mister, gospodin Gutjereš, se sreo sa gospodinom Ertohanom prije nekoliko dana i ne znamo hoće li Ujedinjeni narodi imati pristup Siriji Prošli petak sam provjerio, to nije bilo tako, to nije bio slučaj, ali mi zaista želimo biti E, sigurni da e, se možemo angažirati oko povratnika. Dakako da mi imamo neke mjere kojima pratimo situaciju kako se novac troši, e, kome odlazi novac. O tome razgovaramo redovito sa našim državama, članicama i Turskoj. Sljedeća prilika će biti 9. prosinca E, kada imamo sastanak zajednički i predsjednika AFETA i zastupnici će biti na tom sastanku. Uskoro ćemo vam za to poslati e, e, pozivnice. To će biti jako dobra prilika da se upoznamo sa situacijom na terenu. Znam da je ovo pitanje o Trskoj kao sigurnoj zemlji već puno puta postavljeno. Mi se oslanjamo na prosudbu nacionalnih, nacionalnih tijela, naročito Grčke Istovremeno podržavamo one koji su e, došli legalno u Tursku i pokušavamo se pobrinuti da situacija u Turskoj ne, e, se ne pogorša. A to nije uvijek lako. E, što se tiče sustava azila u Europi, Europskoj uniji. To je nešto o čemu razgovaramo stalno. E, nova predsjednica komisije želi e, da se napravi novi pakt za ostanak takvih ljudi u Europi. To je jedan od glavnih prioriteta e, predsjednice komisije koji je naglasila kad nam se obratila u Strasburu u, Strasburu u srpnju. Ja se slažem da moramo biti jako oprezni e, u pitanju odlaska novca, kamo taj novac ide i kao što ste vi rekli, većina to, tih novaca od 6 milijardi trošimo kroz naše partnere, banke, nevladine organizacije, Crveni križ i želimo da to tako i ostane. Još jednom ponavljam, e, on novac koji ide u turska ministarstva nije E, podrška njihovom proračunu, to se troše i za škole, čišćenje i tako dalje. To nije brzi novac, to nije <clears throat> novac zabadava, zabadava za njih. E, naravno da nećemo podržati nikakav socijalni inženjerik u sjevernoj Siriji, to je vrlo jasno rečeno i stajalište sjedinjenih država je potpuno isto, u tome smo ujedinjeni. Što se tiče integracije izbjeglica. Mi puno radimo na tome u Turskoj, investiramo u infrastrukturu, obuku. U situaciji u Bosni je e, drugačija. Mi želimo poboljšati e, infrastrukturu za prihvat i za to već trošimo milijune u Bosni e, situacija se pogoršava, mi ćemo se umiješati da stvari poboljšamo, ali to je spori proces. Gospodin Kohler, e, hvala vam na ovim odličnim komentarima i vrlo kratko siguran povrat e, izbjeglica. Mi imamo kriterije koje e, primjenjujemo širom svijeta. Povrat izbjeglica u njihove zemlje mora biti dostojanstven, dobrovoljan, siguran i mora biti održiv. Dakle, ne da odu i vrate se. Tko će to pratiti, tko će to promatrati? Jedna organizacija za to će, a to je i UNHCR. Prvo pitanje, ako želimo imati dostojanstven i dobrovoljan povratak u Siriju, je da UNHCR može djelovati slobodno u Siriji, a to trenutno nije tako. Stoga ima smisla ako Turci žele napraviti ono što su najavili, o, e, moraju se pobrinuti da UNHCR tamo može djelovati. Većina e, izbjeglica nije u EU, kao što nas je gospođa e, procijetila, 70 milijuna ljudi je danas raseljeno po cijelom svijetu, većina su migranata, ali pet je ono što zovemo bliskih izbjeglica i zato imamo svoj proračun da se za njih pobrinemo. Većina tog proračuna se koristi za krize koje je, kojima je uzrok čovjeka koji dovode do prisilnog povrata. Moramo i više učiniti da im podržimo da članovi proračunskih vlasti dajte nam više novaca, mi znamo kako ih koristiti. Da, rekao sam da mi nismo sretni sa situacijom sa pristupom e, podacima o izbjeglicama u Turskoj. Mi napredujemo u tom smislu do e, doći ćemo do novog sporazuma e, sa Turskom o tome u ovom trenutku ne bi bilo pošteno reći da nemamo pojma što se događa, imamo uzorke, imamo informaciju od naših partnera. Naravno da bismo željeli imati i više podataka i veći pristup podatima, o tome e, pregovaramo. Rečeno je zašto ne uklonimo sankcije protiv sirijskih e, vlasti i sve će biti u redu. Ja sumnjam. Ne zaboravimo da je 80%, barem 80% ljudi koji su napustili Siriju nisu pobjegli od Daesha ili islamske države. Oni su zapravo e, tražili utočište u Europskoj uniji zbog Asadovog režima i grozota koje je počinio. Recimo Jordan, u Jordanu u posljednje dvije godine 35 tisuća Sirijaca se odatle vratilo u Siriju, ali 65 tisuća i dalje u Jordanu. I čak kako bi Turska provodila nekakve povratke u Siriju, većina e, sirijskih izbjeglica bi i dalje ostala u Turskoj i zato moramo jako puno uložiti ne u integraciju, već u način kako bi oni mogli živjeti, to znači obrazovanje, ali to znači i sudjelovanje u gospodarskom životu zemlje domaćina, jer time pomažu to gospodarstvo i imaju dostojanstveniji život jer je puno dostojanstvenije zarađivati nego ovisiti o dostavi hrane iz Europske unije. Dakle, sve više i više u Turskoj, Jordanu, Libanonu, Iraku <clears throat> investiramo u tome da pomognemo ljudi da e, sami e, ostvaruju svoje životne potrebe. To se događa, ali za to moramo omogućiti pravni okvir, moramo e, biti sigurni da će vlasti prihvatiti da te ti izbjeglice, odnosno emigranti, e, e, nisu samo gosti, već da su integralni dio gospodarstva. Hvala vam na suradnji, jer nam je vrijeme vrlo kratko, ali evo još da čujemo zaključne riječi našeg supredsjedelja gospodina Tobijasa Bea. Hvala. Evo ja neću dugo govoriti, ali iz evoga, svega što smo danas čuli, jasno nam je da mi u Europskoj uniji se moramo paralelno baviti ovom teškom i složenom temom. Tema je i politički osjetljiva jer moramo jasno reći da je Turska najveća zemlja e, na svijetu koja prihvaća izbjeglice, to je prihvaća najveći broj e, izbjeglica i to je zapravo veliki projekt humanitarne pomoći. U proteklih nekoliko godina smo vidjeli da humanitarna situacija u Siriji, ali i u e, okolnoj regiji, da je zabrinjavajuća. A s obzirom na najnoviji razvoj događaja, stvari su još zakompliciranije. No nakon ove razmjene mišljenja očito je da moramo bolje pratiti razvoj situacije. Ne samo kako koristimo sredstva, kako se koriste zapravo naša sredstva, već moramo revidirati i naše politike. I očito je da i među odborima moramo više o tome razgovarati. Hvala vam svima na pozornosti. Oprostite. E, evo, hvala vam svima a sada svaki od naših tri odbora nastavlja sa svojim dnevnim redom, a mi iz odbora Libe ostajemo u ovoj dvorani kako bimo nastavili sa našim dnevnim redom, a prema rasporedu sada je na redu razmjena mišljenja sa grčkim ministrom za zaštitu građana.